Hello everyone, good afternoon. Um, Dobar dan svima. Možemo započeti sa sastankom. Na početku želim eh, omogućiti prevoditeljima da nam se obrate. I zato molim vas stavite slušalice da možete čuti našu obavijest. Hvala. Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je ovo 35. dan naših prosvjednih aktivnosti zbog toga što nam je uprava Europskog parlamenta jednostrano nametnula neuravnotežene i nepravedne uvjete rada. Kako bismo riješili ovaj spor, potrebno nam je političko posredovanje i izravno uključivanje predstavnika prevoditelja u pregovore. Stoga vas sa žaljenom obavještavamo da prevođenje prekidamo točno za to predviđeno vrijeme. Zahvaljujem na razumijevanju. Hvala. Ako nema nikakvih prigovora na dnevni red, možemo ga smatrati usvojenim s obzirom na veliko radno opterećenje krajem mandata. Koordinatori su odlučili otvoriti rok za podnošenje amandmana na prijedlog komisije za niz predmeta. Dakle, nije imenovan izvjestitelj za mišljenje u Envi i nećemo imati nacrt mišljenja o ovim predmetima. Amandmani koji se usvoje u Enviju ući će u sastav jednog mišljenja u ime predsjedateljice. To su sljedeći predmeti, dakle Svemirski program Europske unije Agencija za severski program, rok za podnošenje amandmana u odboru ENVI 25. rujna, zatim mehanizam za rješavanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu, dakle isti rok za podnošenje amandmana 25. rujna, instrument za predpristupnu pomoć IPA 3, rok za podnošenje amandmana u ENVI opet 25. rujna, označavanje guma s obzirom na e, učinkovitost u iskorištavanju govora, e, goriva i druge ključne parametre podnošenja amandmana do 25. rujna i e, homologacija za motorna vozila i njihove prikolice sustave, sastavne dijelove i posebne tehničke uređaje za takve vozila i mm, u vezi sa općom sigurnošću i zaštitom e, putnika u vozilu i e, ranjivih e, sudionika u cestovnom prometu. Opet e, rok za podnošenje amandmana 26. rujna. Zatim instrument za susjedstvu suradnju i međunarodnu suradnju, rok za podnošenje amandmana 26. rujna. Dakle, opet, zbog izvanrednog radnog opterećenja imat ćemo izvanredni sastanak odbora u Strasburu 1. listopada u ponedjeljak od 7 do 21 sat na večer, dakle kako bismo glasovali o nekim hitnim mišljenjima, a u dogledno vrijeme proslijedit ćemo vam dnevni red za taj sastanak. Taj predmet uključuje također i izvješće našeg izaslanstva o posjeti e, Digi Sante u Dublinu i Grangeu u Irskoj, a taj je posjet održan u travnju, od 4. do 6. travnja. Danas imamo prevođenje na 21 jezik i kao i obično spisi sa našeg e, sastanka su dostupni elektroničkim putem i ovaj sastanak se prenosi putem interneta. Zatim e, Proslijedili smo preporuke koordinatora elektroničkim putem i ako nema nikakvih prigovora možemo ih smatrati usvojenima. I sada imamo prvu točku na dnevnom redu. Ja sam izvjestiteljica za ovaj predmet, a to je opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. Svi dijelovi. Evo reći ću nekoliko riječi o tome. Do 23. svibnja komisija je predložila nacrt europskog proračuna za 2019. godinu i to je šesti proračun u okviru sadašnjeg VFO-a za 2014. i 2020. s naglaskom na rast, solidarnost i sigurnost. Ukupan iznos predložen za 2019. godinu je 166 milijardi u, u obveznim sredstvima i to je povećanje od 3% u odnosu na 2018. godinu i 149 milijardi eura u plaćanjima, e, povećanje od 3% u odnosu na 2018. godinu. U nacrtu mišljenja ponovno naglašavam da treba uložiti sve napore u postizanje ciljeva u vezi sa klimatskim fondovima do 2019. godine i osim toga treba izdvojiti i dodatnih e, 20% ukupnih obveza u nacrtu proračuna, no sadašnji VFO iznosi samo za 19,3% za e, sadašnje razdoblje i također se traži izdvajanje dovoljnih sredstava za zaštitu bioraznolikosti. E, kada je riječ o agencijama e, koje su u našoj nadležnosti, podsjećam na sljedeće. Kako bismo imali E, na raspolaganje dovoljno kadrova, treba zaposliti dovoljno ljudskih resursa kako bi agencije mogle obavljati svoje zadaće i to promiče također e, i znanstveni pristup u Europskoj uniji. I na kraju podsjećam na pilot projekte i pripremna djelovanja koja trebaju također kroz čitavo trajanje i projekata i djelovanja raspolagati s sredstvima. 43 pilot projekta i pripremnih djelovanja je odbor MV proslijedio komisiji na prethodnu procjenu krajem travnja. Parlament je posao 344 takva projekta i 2. srpnja smo zaprimili povratnu informaciju od komisije i prijedlozi za pilot projekte i pripremena djelovanja ako e, ulaze u sastav proračuna i podliježu konačnoj e, konačnoj potvrdi, dakle trebaju se odobriti do 11. srpnja u 11 sati. I na kraju naše e, stajalište o nacrtu proračuna se očekuju kao i trauk za podnošenje amandmana u odboru ENVI. I kao što je govoreno u posljednjih nekoliko godina, mi ulažemo amandmane za proračun za svaku liniju koja je u našoj nadležnosti za koju komisija predlaže rezove. Evo, to je od mene, a sada možete uzeti riječ ako to želite, naravno. Gospodin Poč je prvi. Hvala predsjednice. Nažalost, kolega nije mogao biti ovdje jer iznosi svoje izvješće pred e, jednim od drugih odbora, no želim zahvaliti predsjednici na predstavljanju našeg rada i mi ćemo uključiti također i pitanje e, stanovanja i slično u nasret e, mišljenja. Izvjestiteljica je imala jedan kratak rok i mi smo kao odbor mm, skratili taj rok. Dakle, gospođa Kadenbach podržava prijedlog proračuna za 2019. godinu što se tiče bioraznolikosti jer će je očuvati i također će smanjiti gubitak bioraznolikosti i to je jedan od naših glavnih prioriteta. Dakle, bioraznolikost treba uključiti i u druge politike. Zatim, financiranje Natura 2000 treba izvojiti dovoljno sredstava za različite projekte koji će iskoristiti sinergiju iz različitih izvora financiranja. I ovo je samo za proračun 2019. godine a ne za VFO, no to mi je doista važno pitanje. Dakle, treba uspostaviti i program za zdravstvo kao poseban program u sljedećem VFO-u i mi smo zatražili u našem pismu gospodinu Vjotiju jednu posebnu ocenu o tome i kako e, možemo time programom pomoći također i e, općem zdravlju i to je nešto za što treba izvojiti dovoljno sredstava kako bismo e, dopunili i aktivnosti u tom smislu na razini zemalja članica. Kada je riječ o agencijama i njihovom proračunu, gospođa Kadenbach e, zahtjeva naravno da se izvoji više sredstava za zapošljavanje kadrova kako bi agencije mogle izvršiti svoj mandat e, i obavljati svoje zadaće, a ona će u tom smislu podnijeti detaljnije amandmane. Ja se pridružujem e, gospođi Kadenbach u ovom pozivu, dakle nitko ne e, dovodi u pitanje e, sredstva za e, migracije i zaštitu granica, no ipak u, ovom proračunu treba istaknuti i važnost rada drugih agencija poput EFSE koja će preuzeti obavljanje novih zakona novih obveza koje se tiču i zakona o hrani. Hvala. Hvala riječima gospodine Omarđi. Hvala. Gospođo predsjednice, želim zahvaliti predsjednici na njezinom prijedlogu mišljenja koje preuzima također i naše interese i razloge zbog kojih smo izrazili zabrinutost. Želim još jednom istaknuti i veliki jaz koji postoji u, između proračuna i teškog stanja okoliša, naročito kada je riječ o bioraznolikosti. Budući da se ovaj sastanak prenosi putem interneta, želim podsjetiti naše gledatelje na neke brojke koje su uzbunjujuće 100% životinjskih vrsta. Oprostite, 5% vrsta nestaje svake godine 41% e, vodozemaca i e, više od 50% sisavaca je e, ugroženo. Također, veliki dio koraljne barijere je ne nestalo i također veliki broj vrsta ptica, vodozemaca i sličnih je se smanjilo za 60% od 1970. do danas. 20.501 od 90.000 eh, ukupno vrsta naći će se na crvenom popisu un koji je ažuriran 2017. godine, a to su sve vrste koje se smatraju ugroženima i Dakle, imamo više od stotinu tisuća e, vrsta koje su ugrožene i 5700 vrsta koje su ranjive. Broj afričkih slonova e, danas je 400 tisuća, a bilo ih je od 3 do 5 milijuna početkom 20. stoljeća. Populacija azijskih e, slonova se smanjila za 50% tijekom posljednja tri naraštaja. Samo u Francuskoj, u mojoj zemlji, došlo je do znatnog pada broja ptica u ruralnim područjima. Smanjile su se za 60% u 10 godina i za jednu trećinu, posebno neke vrste prema nedavnoj studiji. Riječ je bila o ševi. Ako tako nastavimo do 2050. godine neće biti više ni riba, niti rakova, niti školjkaša koje ćemo moći loviti. To nas vodi doista u tragičan ishod i zahtjeva odlučan odgovor. Ako uzmemo u obzir programa FER Europske unije koji se bavi zaštitom bioraznolikosti. Pa evo, za 2019. godinu njegov e, proračun iznosi tek 0,3% ukupnog proračuna Europske unije. Dakle, s obzirom na ono što sam upravo sada rekao, to pokazuje koliko je nedostatno sredstava izdvojena za ove programe. Dakle, treba učiniti kvalitativni skok u odnosu na suočavanje sa ovim izazovima poput očuvanja bioraznolikosti. Hvala. Želi li se još tko javiti za riječ? Ako se nitko ne javlja za riječ, imamo tu predstavnike komisije Tu je e, gospođa Kokavska iz e, glavne uprave Envi za okoliš. Thank you e, Hvala vam lijepa na riječi. Zabilježila sam sve ono što vas brine u vezi sa bioraznolikošću i također činjenicu da su sredstva iz proračuna nedovoljna i ja ću vam eh, dati odgovor u pisanom obliku na ova vaša pitanja što prije. Program LIFE koji se bavi provedbom ovih eh, projekata je sada u doradi. Dakle, dogovoreni su projekti tek do 2015. godine i još nismo u potpunosti osjetili e, rezultate ovih e, projekata. Evo, to je sve što mogu reći o tome. Hvala. I za glavne uprave Sante, gospodin De Klerk. Hvala. Nemamo što zadodati, slažemo se sa nacrtom mišljenja, samo želimo istaknuti da regulatorna tijela i decentralizirana tijela svake godine podnose komisiji dokumente koji ističu prioritete agencija za nadolazeću godinu, a i također e, broj kadrova u agencijama je u skladu sa našim prioritetima. Hvala. Na kraju iz glavne uprave klima, gospodin Van Hovenbeek, e, hvala. Evo, samo ću reći nešto o pitanju vršavanja klimatskih promjena u sve glavne politike. Dakle, to je bilo nešto što smo učinili po prvi puta. Imamo kao prvo cilj e, po pitanju klimatskih e, promjena u VFO-u, što je bilo vrlo ambiciozno, 20% i to priznajemo, ali mislim da smo dobro privukli ulaganja u energetiku i klimu i to nam pomaže u prijelazu na nisku ugljičnu ekonomiju koju želimo ostvariti do 2050. godine. I to nam je koristilo i u provedbi europskih financijskih programa i politika i sadašnje projekcije prema kojima ćemo ostvariti 19,3% do kraja sadašnjeg e, VFO-a znači će da smo polučili uspjeh, dakle približit ćemo se vrlo cilju, a možda ćemo čak i u potpunosti ga doseći jer još uvijek nam preostaje dana otprilike do kraja sadašnjeg VFO-a, tako da još uvijek postoji mogućnost da ostvarimo ovih 20%. Hvala. Hvala svima. Hvala vam na potpori. Rok za podnošenje amandmana na mišljenje i također na proračun jest 11. srpnja u 11 sati. Glasovanje u odboru MV održat će se 30. kolovoza. Time zaključujemo ovu točku dnevnog reda i sada prelazimo na Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće gospođe Kabran koja nije danas ovdje. Morat ćemo ipak pričekati nekoliko minuta da nam se pridruži i ona me obavijestila da će uskoro doći. Dakle, ne možemo početi bez nje kao izvjestiteljica. Hello, uh, Dobrodošli, evo možemo nastaviti. Dakle, razmatranje amandmane, a vezano uz predlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni direktive 2011 kroz 24. Izvestiteljica je Gospođa Kapizan Ruiz, izvolite imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. Da, sa svoje strane mogu samo kazati da sve okupno 529 amandmana je upućeno, ja sam skoro bila rekla 52, to bi bilo prekrasno. No, Različite izmjene koje su unesene, koje želim komentirati, ali općenito uzevši možemo kazati da ne postoje nikakve temeljne promjene i izmjene, a isto tako i nadolazeće e, sve skupa trenutka mogu karakterizirati tako da ćemo svakako pronaći e, konsenzualna rješenja, a isto tako se želim usredotočiti na ono što će možda izazvati po najveće poteškoće, gdje imamo najveće razlike u mišljenju. Dakle, kad je riječ o području primjene i isto tako kad je riječ uopće kako E, uopće trebamo e, dakle medicinske proizvode kao takve nazvati. Sama riječ je još sporna. Neki e, to žele u cijelosti isključiti iz ove predloge uredbe. Ja kao izvjestiteljice do sada sam smatrala da je doista potrebno, da je važno raditi na tome. Možda ne toliko ambiciozno koliko je to bio sam prijedlog komisije, no čini mi se da je izuzetno važno da zabilježimo koje medicinski proizvodi i uređaji moraju biti uključeni kako bi se ova metodologija i provela. Ono što je jako važno isto tako spomenuti je daljnja poteškoća, a to je isto tako i stavovi klubova, a to je mm, zapravo E, procjena, isto tako i realizacija same uredbe. Dvije trećine ćemo riješiti konsenzusom, a isto tako dvotrećinskom većinom, a ne prostom većinom kako predlaže komisije, no ipak je riječ o kvalificiranoj većini koja je potrebna. To su znači glavne točke koje će predstavljati i najveće poteškoće kako bismo to bili ovo željeno rješenje. Ne vjerujem isto tako da su to ipak teme o kojima sam sada razgovarala, o kojima nećemo uopće doći do rješenja, da pače. Kada je riječ o pojedinim člancima koji su sporni kad je riječ o predlogu komisije, članak 8. da li je to dobrovoljno ili propisano, onda procjena e, od strane države članice, to mislim da zaista E, jedan klub će zauzeti drugačiji stav. Međutim, općenito, kazavši velika većina je zapravo za ovu obvezujuću mandatory, a što se tiče mogućnosti država članica da se mm, specifičnosti ipak unesu tijekom dakle samim kontekstu pojedinih država članica i u kontekstualnom smislu provedu neke promjene, to je moguće. Što znači nije apsolutno došlo do blokade kad je riječ o procjenjivanju, kad je riječ o obvezatnosti, naravno i u e, dogovorima i pregovorima sa vijećem će se svakako e, morati kroz cilj ovog prijedloga da se uspostavi harmonizacija kliničkih e, i znanstvenih ujednačavanja procjene zdravstvenih tehnologija. Znači, kada je riječ, e, ako ne bismo imali riječ klinički uvedenu u cijeli tekst, onda bi bilo pitanje same solidarnosti, a isto tako i zbog toga moramo imati ovaj obvezujući karakter. 22. članak, kada je riječ o metodologiji kliničke i znanstveno objektivne tu svakako se državama članicama e, prepušta povjerenje, a isto tako tu nemamo nikakvih ni različitih gledanja na stvari, e, kad je reč o klubovima, tu možemo svakako učiti neke pozitivne iskorake. Još jedna točka, mislim da neće tu biti velikih razmirica, a kad je reč o koordinacijskoj skupini nacionalnih agencija, tu još uvijek tražimo formulaciju E, kroz provedbene akte, kako će se ona zvati, a i isto tako što e, će države članice u svojim agencijama za procjenu i kao procjenivači morati preuzeti. No, da li to preko agencija će ići, to znači da bi bilo moguće da se ipak e, imamo povjerenje u države članice, kao što sam kazala, u samoj provedbi uredbe nisam vidjela jedan klub koji je dala bilo kakve prijedloge amandmana koji idu potpunosti u suprotnu stranu što se tiče područja primjene i isto tako pojma medical devices, medicinski proizvodi i većina kad je riječ o procjeni. Naravno, transparentnost kad je riječ o kada je riječ o mogućim potencijalnim interesnim konfliktima, međutim tu neće doći do velikih nesrazmjera. Hvala lijepa. Želim pozvati izvjestitelje u sjene, gospodin krostet Gospođa izvolite. Hvala lijepa. Hvala. Hvala gospođo predsjedavateljice. Na prvom mjestu želim izraziti zaista da pohvale kolegici Kabezan Ruiz jako dobar doprinosi veliki duh suradnje koji se ovdje javlja. Spomenuti se veliki broj amandmana, ali želim se osvrnuti samo na osnovne strategije. Postoje čitav niz država članica koje u vijeću e, su možda otvorene ipak za suradnju, međutim ne žele imati nikakve propisane procjene samih medicinskih proizvoda. A to se može razumjeti e, krajnje korištenje ovih e, procjena. Mislim da možemo biti ipak tu e, na neki način skloni ako želimo spriječiti bilo kakav uzostrećivanje rada i možemo se zadržati na tome. Naravno, istovremeno moramo vidjeti sve one zabrinutosti koje se javljaju kada je riječ o funkcionalnosti koordinacijske skupine, da to zaista bude pod ingerencijom država članica i pod njihovim nadzorom i to svakako možemo pronaći u nekim amandmanima. Što se tiče članka 8. kao što je izvestiteljica predložila, tu bismo svakako imati veću fleksibilnost e, i isto tako bismo trebali precizirati koje su to dodatne procjene zdravstvenih tehnologija koje se mogu izvršiti na razini države i isto tako moramo biti precizni kako bismo spriječili bilo kakvu pravnu nesigurnost. Kao i mnogi, mišljenja sam da metodologija za procjene iz članka 22. treba biti detaljnije izražena, jer sam protiv toga da smo suviše perspektivni, a e, ovu metodologiju i bismo na neki način e, mogli e, vezati za budući razvoj e, znanosti i tehnologije. Što se tiče transparentnosti pristupa, pačnosti samih podataka, naravno da razumijem zahtjev za time. No, međutim, oni moraju u svakom slučaju biti i suprotstavljeni sa onom argumentacijom da što se tiče zaštite podataka, vrlo osjetljivih podataka, prvenstveno kada je riječ e, o e, ovom području koje je velika konkurencija, prije svega isto tako kad je riječ o komercijalnom korištenju ovih novih tehnologija. Isto tako mm, želim spomenuti i e, slučajeve mm, za rijetke bolesti, dakle medikamenata. Specifičnosti moramo uzeti u obzir kako bismo klinička ispitivanja e, upravo stvorili na način da se definicija Europske e, agencije za lijekove, kad je riječ o lijekovima za rijetke bolesti, uopće ne budu pod bilo kakvim upitnikom. Znači zajednička procjena, trebamo taj okvir koji je izuzetno važan, ali različiti sustavi skrbi o kojem ovisi dodana vrijednost, isto tako koji ovisi o zdravstvenim tehnologijama, to bi trebalo s druge strane biti na dobrovoljnoj osnovi ili samo obuhvatiti posebne slučajeve apsolutno isključivanje zdravstvene tehnologije i primjene ili eventualno upućivanje na neke iznimke moramo pronaći između toga jedan središnji put. Zahvaljujem izvjestiteljici je zaista je lijepo surađivati s njom. Gospodin Pjeco. Hvala lijepa. Kolega Pjeha. Hvala lijepa, hvala gospođo predsjednice, hvala izvjestiteljici na prikazu ovog e, područja procjene zdravstvenih tehnologija, a isto tako i rad na ovom dokumentu koji upravo čini odbor. Želim jasno naglasiti da ima mnoštvo stranputica e, koje države članice e, zauzimaju. Tu s jedne strane pristup komisije koji je dobio svoju jasnu procjenu i svakako moramo biti fleksibilni, možda čak i više fleksibilnosti nego što je to uobičajeno, jer svakako mi kao parlament jednog dana ćemo možda imati jedan ambiciozan plan realizacije e, svega, a što vijeće neće prihvatiti ili će vijeće u cijelosti e, odbiti takav pristup, a kad je riječ o prijedlozima komisije koje se odbije, ili će na kraju završiti u apsolutnoj birokratizaciji što će u konačnici dovesti do razvodnjavanja. Znamo da je procjena izuzetno važna, isto tako i države članice e, postoje e, agencije i stručna tijela koje se bave time, koje isto tako imaju svoje vlastite procjene unutar zdravstvene tehnologije. Želim spomenuti tri stvari. Prvo, Znači, obvezatnost e, primjene, to će biti jako teško ako se nešto propisuje, e, bit će jako teško kad je reč o zdravstvenim tehnologijama, jer u samoj dijagnostici se stvari mijenjaju i razvijaju. A s druge strane moramo vidjeti kako e, procjena ovih tehnologija izgleda u državama članicama, jer upravo suverenost država članica čini ih i u ovom segmentu suverenima kada je riječ o primjeni samih zdravstvenih tehnologija, a i financiranju zdravstva kao takvog tu svakako postoje različiti elementi to su komercijalni s jedne strane, javna potpora i neke druge komponente koje treba uzeti u obzir. Stoga treba biti jako oprezan kada govorimo o bilo kakvoj obvezatnosti. Ne mogu biti na strani onih koji e, traže da se određene norme obvezujuće propisuju. Sljedeća tema je mm, dakle medicinski proizvodi, e, to je stotinu tisuća, odnosno mnoštvo elemenata, dakle nekih je izuzetno važnih proizvoda i elemenata e, s jedne strane imamo kompleksne proizvode, s druge strane jednostavne proizvode, a negdje imamo čak i osnovne zdravstvene tehnologije. Stoga moramo ukazati da će se svakako dogoditi e, promjene u zdravstvenim tehnologijama koje moramo uzeti u obzir. Očigledno je da e, zdravstvena tehnologija i razvoj i klinička procjena je tolika brza i toliko se brzo razvija da ukoliko ćemo pojedinim agencijama, pa čak i kada bismo imali koordinaciju i suradnju, uvijek se može dogoditi jedna novina, stoga moramo biti biti oprezni da u ovim posebnim poteškoćama, kada je reći u pojedinim državama članicama, ne kočimo razvoj kroz neke odredbe i e, obvezujuće uredbe. Što se tiče transparentnosti, koliko e, povjerljivosti o samim podacima, svima nam je jasno, ne želim e, podsjećati na e, sve one medicinske proizvode, niti na lijekove o kojima smo bili razgovarali. Međutim, postavlja se izuzetno teško pitanje patentnog prava dozvolite da spomenem i sve ono što se oko toga povelo kao diskusija, patentiranje novih e, sastojaka, lijekova, um, antibiotska rezistencija, sva ova pitanja o kojima raspravljamo i koje izazivaju ogromne troškove, a isto tako izazivaju velika pitanja kada je riječ o zaštiti autorskih prava i patenata. Naravno, sve je to povezano i sa, sa određenom cijenom koja se za to plaća. Mi želimo svakako imati i onu povjerljivost samih podataka, s druge strane i otvorenost samih podataka. Stoga mislim da će to biti jako teško međusobno uskladiti i vrlo sam skeptičan kada je reč o, o cjelokupnom pristupu. Naravno da postoji slobodan prostor, možemo pronaći kompromise koji će biti svakako u okviru onoga kod realizacije što će parlament moći prihvatiti, možda ne tako ambiciozno koliko smo u početku bili, ali svakako moramo uvijek imati na umu i vijeće, vijeće će svakako imati puno toga za reći, a kad je riječ e, o pojedinim državama članicama koji zauzimaju svoje pozicije i koji provode svoje zdravstvene teologije, stoga nisam pozitivan, ne gledam pozitivno sve. Gospođo Majsner, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Sa svoje strane želim se zahvaliti izvjestiteljici. Imali smo sastanak izvjestitelja u Sjeni koje je bilo izuzetno ugodno, e, istrpno i sve ono što smo činili. E, bilo je zapravo povratna informacija što smo učinili. E, I još ovaj četvrtak ćemo imati sastanak izvjestitelja u sjeni, to je izuzetno intenzivan rad na ovoj intenzivnoj tematici. Mnogo toga je već rečeno, puno država članica ne želi uopće ovu temu. E, moj klub me nazvao iz Bundestaga i kazao da ne želimo. Najbolje da se tome uopće ne što su mi kazali. Međutim, jasno je da trebamo vidjeti gdje je kompetencija država članica, gdje pak ne smijemo zadirati, ali imamo slobodnu mobilnost i robe i kretanje ljudi, sve ovdje imamo obuhvaćeno u ovoj tematici, iz toga bismo trebali vidjeti da se ovo ujednači gdje god je to moguće, gdje ima smisla da umjesto 27, 28 različitih procjena i, i metoda priznavanja ipak to sažmemo u jedno. Dakle, stoga mislim da imamo ovo kao dobar prijedlog na stolu, ali iz istih razloga želim upozoriti na članak 8. fleksibilnost koja treba biti zajamčena za države članice. Čak mislim da ovaj prijedlog možemo, moramo dovesti do kraja jednog dobrog trijaloga. Velik broj država članica će biti spremno pregovarati ukoliko zadržimo ovu fleksibilnost. Znači, riječ je o obvezujućem ili dobrovoljnom pristupu, a kad je riječ o zdravstvenim tehnologijama i kad je e, riječ ipak o lijekovima, tada to mora biti obvezujuće. Međutim, dobrovoljnost možemo imati kod medicinskih proizvoda. Kolegica Grostet je navela i kolega Pijeća. medicinski proizvodi Upravo smo donijeli uredbi koja se 2020. zapravo provodi. Tamo je već puno toga obuhvaćeno, pa čak i, i dakle, kliničke procjene. Iz toga imamo tu nekakvu dvostruki rad, udostučavanje rada. Kad je riječ o medicinskim proizvodima države članice koji to već e, odavno čine kod lijekova, međutim medicinski proizvodi 1% se e, provode e, procjene i isto tako trebali isto tako obuhvatiti i cijenovne razrede. Često se to uopće ne koristi kao sredstvo. To bi bio taj dodatni rad, udosličivanje rada, stoga je dobro da razmjenjujemo iskustvo, međutim, to bi trebalo biti na doista dobrovoljnoj osnovi. Osim toga, Mm, procena zdravstvenih tehnologija nema dovoljno resursa, a te naše postojeće resurse moramo usredotočiti na ono gdje je to najbolje moguće e, u onim državama članicama koje to već imaju. Stoga dobrovoljna razmjena, ali ne obvezujuća razmjena. Još neke dobre komponente, primjerice e, uloga komisije je pomalo ograničena dakle, koja nema čak ni pravo glasa, već je sama koordinacijska funkcija komisije. To mislim da svi gledamo kao pozitivnu stvar, mislimo da drugi stručnjaci moraju dobiti svoj i svoj glas. Što se tiče mm, dionika i platforme dionika i procjenjivača, mislim da ako se uzmu u obzir nevladine organizacije, ali isto tako i zastupnici i organizacije pacijenata, pitanje da li ih trebamo, moramo o tome raspraviti. S druge strane, kad je riječ o stručnjacima, jako je važno da budu nazočni i predstavnici E, proizvođača koji zaista ne bi smjeli imati svoje osobne interese. Međutim, isključiti ih e, na neki način, a istovremeno tražiti stručnost, to je jedno granično područje. Već smo to vidjeli da kod medicinskog proizvoda, pa čak i oni proizvodi koji se nude, industrije, iz istraživanja i razvoja, moramo ipak e, vidjeti ovu razinu stručnosti, ekspertize i svega ostalog. Transparentnost o kojoj je bilo riječi smatram da je uvijek dobro došla, ali moramo vidjeti gdje su ti osjetljivi podaci koje ne treba objavljivati, gdje su ti podaci pacijenata koje moramo zaštititi, to je izuzetno važno i ne smijemo to ni na koji način smetnuti suma. Općenito uzevši, dakle, mislim da je vrlo tehnički izgled sve ovo, ali ovo je jako važno za stanovnike u Europi. Sigurno je dobra suradnja i sigurno ćemo pronaći dobre kompromise. Još uvijek stvari na neki način zapenju i kao i kod medicinskih proizvoda da li dobrovoljno ili e, dobrovoljno. Međutim i tu ćemo, uvjerena sam, naći dobro rješenje. Veselim se budućoj suradnji i zajednička pozicija će time i kod pregovora budućih sa vijećem biti onda snažnija i jača. Now, uh, Mr. Hvala gospodin Liza. Hvala gospođo predsjednice, hvala izvjestiteljici i našoj izvjestiteljici Sjeni, Frances Grostet. Želim puno toga podupreti što su kolegice i kolege iznijeli, ali dati još nekog preciznih prijedloga o tome kako možemo ova pitanja koja su dvojbena riješiti. Mislim da u osnovi, mislim da je to jako važan prijedlog e, uredbe, a isto tako u raspravi sa svojim e, zastupnicima iz Njemačke, a i nadam se da otpori koji imamo u Njemačkoj i u nekim drugim državama članicama koji bi doista jak, da će se taj otpor usredotočiti na svega nekoliko točaka i da ta otpor neće biti općenito uspjene prema cijelom prijedlogu i kako bismo onda u konačnici mogli stvari usuglasiti. Svakako treba izbjeći ovo udvostručivanje rada i trebali bismo e, stvari podići na europskoj razini ono što vrlo često u raspravi se spominje članak 12. a to je dijalog između Europske agencije za lekove i isto tako onih službi za procjenu zdravstvenih tehnologija. Ako ćemo to dobro ustrojiti, ako to e, jednako dobro i formuliramo, tada ćemo svakako imati šansu da industrija će biti u budućnosti usmjerena na proizvode koji zaista imaju dodanu vrijednost u terapeutskom smislu, dakle ne investicije koje u konačnici samom pacijentu ne pomažu, a zbog toga je važan ovaj dialog i upravo zbog toga je vrijedan i ovaj prilog komisije. S mnogim kolegicama i kolegama ja sam zapravo predao, odnosno uputio amandmane jedan kompleks amandmana čitis, e, dakle vezan uz obvezajuću ili dobrovoljni karakter e, primjena. Mi bismo trebali u osnovu zapravo e, učiniti to obvezujućim, da ne bismo imali razmimo i laženje ukoliko znači, dođe u investiciju sam proizvod i tek kada imamo evropski postupak i još jednom 27 nacionalnih postupaka, pa ipak bismo tu morali imati određenu obvezu. No, međutim, i moramo imati e, mogućnost e, da se, ukoliko nije moguće uskladiti standarde e, zdravstvene usluge, ipak unijeti to u jedan evropski postupak. Što znači da ako imamo pet različitih standarda u er, državama članicama, onda možemo i prihvatiti taj drugi standard i zbog toga ova procjena na europskoj razini e, nije jedinstvena i zbog toga mora biti mogućnost i unošenja iz, e, iznimaka ali ne na generalnoj osnovi ove iznimke, što znači većina kojom ova skupina procjenjuje u prijedlogu piše većinom da se odlučuje, a neki su kazali da bi to trebala biti dvotrećinska većina. Ne moramo voditi ovu raspravu jer u ugovoru imamo jednostavno e, pravilo kvalificirana većina, kao što e, uvijek znamo da postoji određen broj glasova država članica Dakle, to je između proste većine i dvotrećinske većine i uvijek se to u praksi pokazalo najbolje. Što se tiče stava komisije i što se tiče medicinskih proizvoda, mislim da prijedlog komisije nije usmjeren ka svom cilju kada zapravo kreće u e, analizu, u procjenu i započinje to kroz uredbu. Međutim, riječ je o dvama različitim stvarima. Kada je riječ o medicinskim proizvodima, mi smo uveli visokorizične proizvode kao kategoriju za koju nam je potrebna dodatna sigurnost ako postoje bilo kakve dvojbe i kada sagledamo da li je neki proizvod siguran. Ovdje međutim nije riječ o sigurnosti, ovdje je riječ o svrhovitosti i smisla za pacijenta jer to možemo imati neki izuzetno opasan proizvod koji se e, ugrađuje implantacijom i zbog toga nam treba procjena zdravstvene tehnologije. Međutim, sama djelotvornost e, i se ne dovodi u pitanje, odnosno da nemamo velike troškove jer se vrlo rijetko e, kosti. Međutim, s druge strane možemo imati medicinski proizvod gdje se pitanje sigurnosti uopće ne postavlja kao takvo. Međutim, postoje s druge strane visoki troškovi primjene medicinskog proizvoda stoga moramo odgovoriti pitanje da li su ti troškovi opravdani i da li postoji e, dakle za pacijenta bilo kakva korist u ugradnje. Stoga prijedlog komisije tu malo vodi u zablodu i ja sam uputio prijedlog da medicinske proizvode isključimo jer argumente sam naveo, sve ovo suviše rano, a isto tako i kod procjene zdravstvenih tehnologija još se ne uzima troškovni faktor. Međutim, onda ćemo ih unijeti kada države članice počnu se baviti nacionalno sa ovom temom medicinskih proizvoda. Smisao svega toga bi zapravo trebalo da se smanji ova e, raspršenost. Ako nemamo procjene zdravstvenih tehnologija na države članice, međutim ako bi države članice uveo svoju vlastitu procjenu i metodologiju, onda bi zaista bilo smisleno da medicinske proizvode e, unesemo isto tako i na europsku razinu. Stoga bi me jako radovalo ako bi kolegice i kolegice kolege mogli pogledati ovaj prijedlog e, pet država članica e, ćemo uzeti obzir to na europskoj razini. Naravno, otvoreni smo za kompromise, ali treba nam jedan drugačiji pristup nego što je predložila komisija. I Franz je to navela u svom izlaganju. U ravnoteženi pristup moramo obrazložiti to kroz nekoliko proizvoda i s tim u vezi sam dao i konkretan prijedlog. Thank you very much. If there is, uh, anyone... Hvala. Želi li se još tko javiti za riječ? Ne. Gospođa Ampelas iz komisije, izvolite. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Kabizon Ruiz na ambicioznom izvješću i na poslu koju je odradila. Zahvaljujem općenito na podršci predloga komisije. Kao što znate, ovo je važan prijedlog za Europsku komisiju, odgovara na poziv Europskog parlamenta i mi nismo započeli od nule, temelji smo naš prijedlog na godinama suradnje koje su se odvijale pod zajedničkim djelovanjima. Htjela bih spomenuti neke stvari koje su spomenute danas tijekom rasprave. Prvo što se tiče područja primjene i pitanja e, medicinskih proizvoda. Izgleda da imamo različita mišljenja u parlamentu o tome trebamo li uključiti medicinske proizvode ili ne i koji pristup trebamo e, poduzeti. Komisija je provela konzultacije sa dionicima prije donošenja ovoga prijedloga. Mi smo vrlo pažljivo uzeli u obzir industriju medicinskih proizvoda i mislimo da u našem prijedlogu mi smo uzeli u obzir zabrinutosti industrije koja se bavi proizvodnjom medijskih proizvoda mi se koncentriramo na ograničene područje primjene medijskih proizvoda, a to su medijski proizvodi visokog rizika. Mi smo omogućili fleksibilnosti što se tiče e, tajminga zajedničkog rada i uzeli smo u obzir e, i e, mjesto na tržištu ovih proizvoda i omogućili smo postepen pristup na temelju kojeg smo se koncentrirali na neke medijske proizvode od prvih nekoliko godina a onda na razvoj tih istih proizvoda ako oni budu korisni. Mislimo da je to važno zato što e, medijski proizvodi trebaju ostati unutar područja primjene na temelju informacija koje smo dobili u javnoj konzultaciji. Ali e, ovo je manje ambiciozan pristup u odnosu na pristup koji smo imali kod lijekova, tako da vidimo kako se stvari razvijaju u državama članicama gdje nacionalni postupci za HTA su bolje razvijeni za e, lijekove nego za medicinske proizvode. Vidjeli smo da je došlo do dosta toga dosta razvoja što se tiče medijskih proizvoda, ali smo u članku 5 ograničili područje primjene, ali smo omogućili također i dobrovoljni rad za medijske proizvode ako postoji dodatna vrijednost da se zajedno radi, to je članak 19, odnosno mm, dobrovoljno područje primjene. Želim još nešto reći vezano uz raspravu o obveznim i fakultativnim aspektima. Signal iz rasprave u EPSKO vijeću pokazuje da trebamo i dalje razmišljati i raspraviti o ovim pitanjima na tehničkoj razini. Nakana Europske komisije u sugeriranju članka 8. i tih elemenata u prijedlogu je da se optimiziraju resursi, da investiramo u zajednički rad na europskoj razini. Ako budemo tako ulagali, ne bismo trebali imati ponavljanja onoga što je već učinjeno na zajedničkoj razini. Moramo osigurati da zajednički rad bude koristan u državama članicama. To je pitanje optimizacije resursa. Također se slažem sa komentarima gospođe Grostet. Ovo je sve povezano uz postizanje ovog procesa koji treba biti vođen državama članicama. Moramo osigurati kvalitetu određenog posla i mislim da su svi ti aspekti važni također. E, vjerujemo da možemo osigurati visoku razinu obveza što se tiče država članica. Ipak e, treba se e, poštivati načelo određivanja cijena na nacionalnoj razini i povrata. Što se tiče transparentnosti, moram reći da se komisija slaže s time da je transparentnost i neovisnost ključni elementi prijedloga. Oni su važniji aspekti našeg prijedloga, ipak moramo također priznati to da neki podaci će možda biti osjetljivi i zato moramo imati ravnotežu koju treba postići što se tiče transparentnosti i analize podataka, ali najveća razina transparentnosti mora postojati uz određena ograničenja. I konačno što se tiče ravnoteže između e, vodećeg dokumenta i provedbenog dokumenta i glavnog teksta, mislim da je to važno. Ovdje smo primili na znanje da e, su se e, unijeli neki novi elementi u tekst vezan uz metodologiju. Mislim da je ovdje važno pronaći ravnotežu. Moramo biti svjesni različitih pravnih statusa ako nešto unesemo u e, radni dokument ili u provedbene akte ili u glavni akt. Države članice i nacionalni stručnjaci moraju biti uključene i u koordinacijske skupine i u e, postupak komitologije, pogotovo što se tiče provedbenih akata. Hvala. Hvala. Gospođa Kavezon uzima riječ. Hvala. Zahvaljujem komisiji i svim izvjestiteljima u sjeni, posobice zbog lijepih riječi koje su izrekli. Mogu još samo jednom naglasiti da sam ja kao i svi ostali dobila e, sve komentare država članica. Jasno mi je da promjene kao što je ova mogu stvoriti poteškoće i razumijem te poteškoće koje imaju države članice. One su zabrinute zbog održivosti zdravstvenih sustava, zbog troškova e, zdravstvenih tehnologija. Mislim kao zastupnici Europskog parlamenta da je srž ovog prijedloga ne samo to da imamo više Europe i da imamo više zadaća za agencije, nego da imamo bolji pristup zdravstvenim tehnologijama. Ovo je vrlo važno kako bismo e, potaknuli ove nove tehnologije koje su važne. E, tu ima mnogo novina za države članice, ali trebamo zajamčiti to da pacijenti na europskoj razini mogu koristiti ove tehnologije visoke kvalitete koje će biti zajamčene putem ovog sustava. Dakle, poruka parlamenta e, unatoč fleksibilnosti treba biti to da ćemo biti prilično rigorozni. Vjerojatno u sklopu trijaloga će doći do nekih poteškoća, neke će države članice iznijeti svoje zabrinutosti, ali mislim da je tu poruku glavno, glavno eh, važno sada prenijeti građanima. I oni moraju imati pristup eh, zdravstvenim tehnologijama. Ovakav prijedlog eh, može efekasnim učiniti korištenje resursa, ne samo kako ne bismo imali više dvostručavanja rada, nego kako bismo imali bolja istraživanja. Studije moraju biti temeljene na kvalitetnim indikatorima, time se može poboljšati kvaliteta samih studija. Što se tiče medicinskih proizvoda, moramo početi raditi i na e, ovom elementu. Evo nekoliko podataka na temelju procjena e, najviše se radi o medijskim proizvodima, ne toliko o lijekovima. Ovo je sektor koji se sve više razvija i vidimo vrlo jasno da postoji veća potreba za dijeljenim informacijama. Dakle, područje primjene visokog rizika, kao što je rekao gospodin Lize, nije najbolje moguće područje. Sada uzimamo u obzir različite prijedloge. Kao što je gospođa Grostet rekla, trebali bismo sada uočiti kategorije u pojedinim državama članicama. Važno je dobiti ovakav konsenzus i moramo prilično paziti na interes pacijenata, biti konstruktivni i na taj način postići najbolju moguću ravnotežu između svih sudionika. Hvala. Samo da vas podsjetim. Glasovanje će se održati 13. rujna na izvanrednom sastanku u Strasburu, a na plenarnoj sjednici na prvoj e, sjednici u listopadu u Strasburu. Time smo zaključili ovu točku na dnevnom redu i e, naš dnevni red sve do 15 do 5 kada imamo e, glasovanje. Vidimo se za pola sata prekidamo sastanak do tada. Thank Hello Dobar dan svima. Znate da glasujemo o samo jednom dokumentu. Pitanje je hoćemo li sada prijeći na tu točku dnevnog reda. Može. To je elektroničko glasovanje. Molim vas da umetnete svoje kartice u utor. Glasujemo o privremenom sporazumu o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora, preinaka. Jedno glasovanje, elektronično glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Niste to dobro učinili, kolegice. Mi ćemo vas ipak e, uzeti u obzir. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se velikom većinom glasova. E, čestitam gospodinu Ajkautu. Time zaključujemo dnevni red za danas. Koordinatori će se sastati sutra ujutro, a onda u 10 sati imamo sastanak a sutra popodne doći će ministar iz Austrije. Molim vas da dođete na sastanak. Hvala.